Dakle, točka tri u našem dnevnom redu. Ako se nitko ne protivi, možemo usvojiti nacrt dnevnog reda bez ikakvih izmjena. A sada možemo prijeći na točku četiri, a to su priopćenja predsjednika. Htio bih vam priopćiti da ćemo imati izvanredan sastanak u Strasburgu ponedjeljak 27. u 19 sati kako bismo glasali o hitnom mišljenju i imali razmjenu mišljenja s povjernikom Kanjetom o provedbi e, radnog programa komisije za 2015. i prioritete za područje klimatskih promjena za 2016. Također bih htio najaviti da ćemo vjerovatno imati nekih poteškoća s radom tajništva NVA između 2. i 12. travnja i to zbog određenih radova za uklanjanje, uklanjanja azbesta u našoj zgradi. E, dakle, tajništvo mora napustiti i ne biti u zgradi od 2. do 12. travnja. E, radni uvjeti će stoga biti vrlo teški u tom e, periodu, a to razdoblje bi se moglo, ako radovi ne budu gotovi, produljiti i na sljedeći tjedan tako da možete očekivati možda nekakva kašnjenja sa u različitim odgovorima eh, iz našeg tajništva dok se uvjeti ne, vrate u normalno. Možete nas, možete nas dobiti i telefonom. Što se tiče prevođenja, u jutarnjem dijelu sastanak imamo 21 jezik, popodne 22, dakle svi bez estonskog. Ujutro nećemo imati estonskog i malteškog. E, imat ćemo i elektroničko glasovanje i imat ćemo prijenos na internetu. Točka 5 na dnevnom redu je odobrenje zapisnika sa sjednice 17. prosinca 2014. Ako tu nema nikakvih primjedbi, u tom slučaju se smatra da je zapisnik odobren. A sada da pređemo na glavni dio našeg današnjeg sastanka. Predstavljanje izvješća Europske agencije za okoliš 2015. o stanju okoliša. E, s nama je direktor agencije, gospodin Brunix. I sada ću mu odmah dati riječ kako bi predstavio ovu prezentaciju, a kasnije ćemo imati raspravu članova odbora. Izvolite. Hvala predsjedatelju, hvala vam što ste mi dali priliku da predstavim naš petogodišnji i petogodišnji izvješće o stanju okoliša i izgledima u Europi. E, prije svega bih htio reći da onog tjedna kada smo izdali ovaj izvještaj prije tri tjedna imali smo i jedan događaj kojega su sponsorirali gospodin Farija Žavor i Dali iz ovog odbora i neki od vas su također došli prisustvovali tom događaju i također mogu s ponosom reći da u ovom trenutku s nama su Michael Skulos i Christian Hay koji sjede evo ondje. To su dakle dvojica zastupnika Europskog parlamenta na našem eh, izvršnom odboru i igrali su, odigrali su vrlo konstruktivnu i važnu ulogu svemu ovome što ću vam danas. Svakih pet godina Europska agencija za okoliš e, prikuplja svo svoje znanje o okolišu i radimo zapravo tri stvari. Prije svega izvještavamo o stanju okoliša u okolišu u Europi, to onda povezujemo sa političkim agendama i gledamo gdje su možda postignuti napreci, a gdje nisu. I onda također se okrećemo i prema budućnosti u smislu e, onoga što možemo očekivati u budućnosti. Ovog puta što se tiče političke situacije i izlaska iz ekonomske krize, posebno smo pozornost posvetili inovacijama i ulaganjima koja bi bilo moguće učiniti kako bi se ojačala ova agenda okolišu, isto kao i e, agenda o plavoj i zelenoj ekonomiji. Ovo je do sada pre, bilo prevedeno u 23, na 23 jezika, a uskoro će biti i na ostale jezike okvir svega zajedno su bili globalni megatrendovi, zato što je jasno da europska agenda o okolišu treba biti sagledavana u e, globalnim razmjerima. je se sastoji od 25 e, briefinga od po četiri stranice o ključnim europskim temama okoliša i e, klime, dakle od kvalitete vode do mora, do zelene ekonomije, zdravlja i okoliša i tako To sve možete vidjeti naravno i na internetu. Uspoređivali smo 39 zemlje koje smo obuhvatili ovim izvištajem, 28 europskih zemalja plus zemlje EFTE i šest e, zemalja Zapadnog Balkana i također smo zamolili e, svaku od tih zemalja da napiše e, briefing od četiri stranice, pa stoga imamo još i tri regionalna briefinga kojeg spominjemo u sedmom okolišnom akcijskom programu, dakle Crno more, Sredozemlje i Arktik. Kada sastavljamo naš izvještaj, nastojimo omogućiti dodanu vrijednost za europsku političku agendu u tri um, dijela. Prije svega je um, um, pravna stečevina uh, i u kontekstu toga izvještavanje o bioraznolikosti, o kvaliteti vode i tako dalje ali onda također razmatramo i razdoblje između 2020. i 2030. kao važno razdoblje donošenja zakona i politika u Europskoj uniji, što nije važno samo za pitanje okoliša, nego i za bioraznolikost, za učinkovitost resursa, za pitanje koje su, koje imaju veze sa upravljanjem odnosno odlaganjem otpada. I kao što znate, Europa ima i treću agendu do 2050. godine u sklopu sedmog akcijskog programa za okoliš. E, koji uključuje e, kružno gospodarstvo, koje je pak povezano sa bioraznolikošću, otpornosti društva i e, ra, niskougličnim rastom i gospodarstvom. Dakle, to su pitanja kojima smo se, s kojima smo se nosili. Ovaj izvještaj ima tri glavna dijela, prije svega globalni kontekst, evropski donošenja odluka. Zatim ocjenjujemo europske trendove, a zatim gledamo unaprijed dva desetljeća da vidimo što možemo očekivati. Četiri ključna zaključka e, koje smo imali su sljedeće. Kao prvo politike, dakle okolišne i klimatske politike koje su ambiciozne, odnosno gledamo jesu li ambiciozne, jesu li dobro osmišljene, jesu li provedene. Sa tri elementa su ključna zato što e, europska društva iz toga moraju izvući koristi. Dakle, s jedne strane moramo imati bolji okoliš, to se naravno odnosi na okolišne politike, ali također trebamo ojačati naše gospodarstva, a o tome ću vam kasnije nešto više reći i trebamo doprinijeti dobrobiti i okolišnom zdravlju, a to je nešto što, što sve bolje e, proučavamo, pogotovo u smislu snižavanja troškova u zdravstvenim sustavima. Kao drugo, bez obzira na sve što je do sada učinjeno, još uvijek stoje pred nama neki izazovi i većina tih izazova su na razini e, samih sustava proizvodnje i potrošnje unutar društava. To su četiri ključna elementa koja, mi naglašavamo u ovom izvještaju to su energija, prijevoz, mobilnost, agrikultura i hrana te, e, te urbani sustavi. I pravi izazovi su e, izmijeniti, promijeniti te sustave u skladu s e, ciljevima za 2050. Kako bismo to učinili, Moramo znati da e, će nas sljedeće buduće politike daleko dovesti, ali da neće biti dostatne. I stoga smatramo da nam je potrebna jedna prijelazna perspektiva u smislu recimo smanjenja količine ugljika u energetskim sustavima ili e, prevođenje naših gospodarstava s linarnog u kružne sustave. Ali ne smatramo da bi se Europa trebala bojati ovakve agende zato što ona nudi mogućnosti u smislu inovacija i u smislu e, toga da Europa e, preuzme primat u smislu na području znanosti. To nam također može biti od velike koristi. A ovo sada ćemo ilustrirati sljedećim grafikonom. Dakle, neću ulaziti u prevelike detalje, e, zato što su vam ovi ekrani možda malo premali. Znam da ih možda ne vidite baš najbolje. Ali ako pogledate ove dvije e, najniže linije, to su trendovi od 2000. trendovi ukupnog e, europskog BDP-a i trendovi europskog zapošljavanja. Ako pogledate ove dvije gornje linije, tu imate ekoindustriju, dodanu vrijednost i zapošljavanje u ekološkoj industriji. Od krize 2008. godine e, ekološka industrija u Europi je porasla sa 2,8 na 4,1 milijuna E, radnih mjesta. Konkurentnost ovoga sektora je porasla. Dakle, ovo nije sektor koji je preživio krizu, to je sektor koji je u toj krizi e, napredovao, bez obzira, odnosno unatoč recesiji u Europi. Ključni zaključci izvještaja gledaju prema tri ključna prioritet, jasna cilja, a to je zaštita prirodnog kapitala, što je sasvim u skladu s razmišljanjem o zelenom gospodarstvu, odnosno o rješenjima koje se temelje na prirodnim resursima. Dakle, ako želite snažne rješenja, te morate imati i zdravu prirodu i prirodni kapital. Drugo je e, učinkovitost resursa i gospodarstvo sa što manjom količinom ugljika. I treće je čuvanje prirodnih rizika i zdravlja ljudi. Ono što je bitno jest da imamo učinkovitost resursa, međutim to, se, to ne mora značiti i čvrsto, odnosno otpornost ekosustava. Um, to je nešto gdje još nismo postigli željene rezultate i manje smo pozitivno nastrojeni što se tiče dugoročnih rezultata nego ovih kratkoročnih trendova, to ću vam kasnije objasniti. ako pogledamo prirodni kapital, to ćete opet vidjeti, ja neću ulaziti u previše detalja, ali imate nekoliko elemenata koji su sivo označeni i to je ono što je iz čega vidimo da smo bili uspješni u borbi protiv kemijskog zagađenja vode i zraka. Ono što je crveno, tu govorimo o bioraznolikosti morskih i vodenih, ekos, vodenih ekosustava. I tu imate jasan prikaz gdje bismo mogli koristiti od učinkovitosti u smislu kontrole zagađenja. Ova druga, ovaj drugi stupac je više u žutom i u crvenom, to je e, predviđanje za 20 godina, gdje imamo dva glavna pitanja koja nam zamračuju taj pozitivni, e, pozitivno mišljenje. Jedno od njih je gubitak nacionalnog prirodnog kapitala. Ključni razlozi zbog kojih e, ovo komplicira stvar jesu sistemski prisumi, pri, e, pritisi koji se ne smanjuju i koji se više poprimaju jedan globalni karakter. Drugi prioritetni cilj imamo isti ovdje sličnu sliku i opet e, vidimo da ima dosta toga u zelenom i u žutom, žuto označeno. prema budućnosti imamo sve više crvenoga, a to je uglavnom povezano sa klimatskim promjenama i degradacijom prirodnog kapitala na globalnoj razini, ali što se vidi i u Europi. Ono što je najuspješnije što iz ovoga možete vidjeti je da, vidim, da koristimo sve manje energije u Europi, postali smo sve više učinkoviti u energetskom smislu, e, koristimo manje resursa i od 90 godine e, emisije e, stakleničkih plinova su srezane za 20%, međutim također imamo i degradaciju prirodnog kapitala, gubitak bioraznolikosti i klimatske promjene gdje su rezultati manje pozitivni. Što se tiče zaštite okolišnih rizika za zdravlje, Zeleno je na kvaliteta vode i učinci na okoliš. Što se tiče urbanih sustava i pritisaka, primjerice prijevoza, transportnih sustava, ali i klimatskih promjena, tu imamo nove kemijske rizike, zbog čega imamo više žute i zelene boje, e, crvene boje. I na kraju očekuje se e, utjecaj klimatskih promjena. A ovo je ono što mi nazivamo svojim glasovirom. Ako pogledate ovaj gornji dio, imate puno zelenog i žutog i možete vidjeti da se to uglavnom odnosi na učinkovitost. Ono što je crveno, to se odnosi na sistemska pitanja, dakle degradaciju kapitala i klimatske promjene. Što se tiče e, prognoze za sljedećih 20 godina, ona je manje pozitivna, ali ima dvije dobre stvari. Jedna je ta da budućnost ne mora biti nastavak prošlosti, dakle sistem business as usual, a druga dobra stvar je ta da ja to sada predstavljam ljudima koji donose politike, a to su ljudi koji mogu intervenirati i to je ono što vi i radite. Dakle, vi možete budućnost učiniti e, više zelenijom i žućom umjesto crvenijom. Usput, budi rečeno, ja ću to govoriti i kad budem e, govorio pred velikim industrijama i privatnim sektorom, zato što i oni utječu na politike onoga što oni i kako oni proizvode. Dakle, i oni mogu e, obojati našu budućnost drugim bojama. E, novi globalni kontekst također ima veliku ulogu. Jedna, je, jedna od toga jest natjecanje konkurentno za resurse. Ako Europa želi biti konkurentna, onda ne možemo koristiti jeftine prirodne resurse zato što ih nemamo dovoljno. Ako pogledate popis kritičnih resursa europskih institucija, vrlo malo njih e, možemo naći u Europi. Većina ih dolazi iz Kine, Brazila, Konga, Turske i drugih sličnih mjesta. Dakle, imamo sve razloge da bismo postali e, učinkovitiji u smislu korištenja resursa. Pritisci izvan Europe također postaju sve veći, što, pogotovo što se tiče kvalitete zraka, tla i tako dalje. Naš planet e, moramo živjeti unutar granice koje nam omogućuje, e, postavlja naš planet i to je u skladu s našom sedmom strategijom. Dakle, sve to znači da treba ući u međunarodne pregovore kako bismo stekli partnere za ublažavanje učinka ovakvih promjena i mislimo da je to ključno i da treba biti utemeljeno e, na dobro definiranim europskim politikama. Jasno nam je da, taj sistem, da ta sistemska razina nosi sa sobom e, veliku složenost i veliku nesigurnost, veliku povezanost između e, okolišne, socijalne i ekonomske dimenzije. Budući da nemamo puno vremena, ja ću sada prijeći na ovaj slajd. Neki od vas su ga možda već vidjeli. Kada govorimo o budućnosti donošenja politika i razlici između dominantnih sadašnjih tehnologija i tehnoloških inovacija u smislu e, energetske učinkovitosti, ovo je dobar prikaz. Bili smo dosta uspješni u tome što smo uspjeli učiniti učinkovitijim e, motor s unutarnjim izgaranjem i tu su evropske tvrtke u samom vrhu. Ali ako želimo transportni sustav e, lišiti ugljika, treba nam jedan tehnološki skok. I tu je jedan, od važnih elemenata e, i električna energija. To je važan preokret, pogotovo ako u električnu energiju smatramo obnovljivom energijom. Međutim, ako bismo htjeli auto voziti jednako kao što ga vozimo danas, i ako bismo htjeli da svi zajedno, recimo, krenemo niz la Lalois sa Šumana, moramo pokušati izmijeniti i neke druge stvari tako da ne dolazi do onih e, gužvi, primjerice baterije, odnosno akumulatora u automobilima. Dakle, moramo razmišljati i o e, promjeni u smislu mobilnosti, prostornog planiranja, onoga kako živimo, gdje radimo, kako, što rade vaša djeca i tu dolazimo do sistemskog razumijevanja sustava mobilnosti. Tu naravno automobili igraju važnu ulogu i mi želimo auto koji bi imao nula emisija, ali moramo početi od razumijevanja sustava, a ne od toga da a, e, unutar tog sustava mijenjamo jedan motor drugim. Evo, pokazuju mi da više nemam vremena, pa pretpostavljam da to kada mi predsjedatelj pokazuje na sat nešto znači. Dakle, da se okrenemo budućnosti, kada danas ulažemo u ove dugoročne ciljeve jasno nam je da, su, da imamo velike potrebe za ulaganjima, ali isto tako i da će današnji izbor imati dugoročne implikacije. Kada ulažete u prijevoz ili u mobilnost, to će biti onaj sustav koji će 2050. biti i dalje funkcionalan. Dakle, ovisno o tome što danas odlučite, možete odlučiti e, kako ćete postići ili ne ciljeve za 2050. Također moramo znati da već sada ulažemo velike resurse u današnje gospodarstvo. Dakle, moramo imati i smisao za usmjerenost tih resursa, bilo iz obzora 2020. ili iz e, strateških, odnosno fondova za strateško ulaganje. I važno je da ulažemo u zelenu e, ekonomiju u određenom smjeru, dakle u smanjenju e, proizvodnje ugljika, e, u cirkularno gospodarstvo i radna mjesta koje ona proizvodi, u ekosustave i ograničenja našeg planete. Mislimo da je ekos, kvaliteta ekosustava ono što je najvažnije, jer ne možete očekivati da imate dobra rješenja ako imate slabu bazu u prirodi i naravno ako ne uzmete u obzir zdravlje ljudi. Važno je također i izbjegavati preveliki pritisak na zdravstvene sustave. To je nešto što sve bolje razumijemo i vidimo da su, da su troškovi tu sve veći. E, također trebamo je stimulirati ulaganje inovacije putem e, drugačije, drugačijeg sustava oporezivanja e, oporezivanje ekoloških u ekološkim područjima se sve više smanjuje u posljednje vrijeme i znamo također da potpore e, ekologiji su sve bolje i bolje i sve ih se bolje i bolje prati što će doprinijeti ove raspravi. I moj posljednji slajd. Smatramo da nam je vizija za 2050. dostižna međutim morat ćemo imati dobar osjećaj e, kamo treba ići što se tiče djela, djelovanja i ulaganja koje radimo danas. Tu imamo različite fondove i različite vrste ulaganja koje su nam potrebni ako želimo postići ciljeve iz 2050. Što se tiče sistemskih promjena, to također mora biti povezano sa dobrim prilikama zapošljavanja, poštenim zapošljavanjem, ali i poštivanjem ograničenja okoliša. Jer je jasno da okolišna agenda nije agenda koja stoji sama za sebe. Ako govorimo o proizvodnji i potrošnji, to je ono što je u srži društva, a ne na rubu. I tu su također važna pitanja, važno pitanje primjerice zapošljavanja i znamo da to može biti uspješno. Mi smatramo da naš izvještaj ilustrira da Europa ima četiri desetljeća izgradnje e, najboljih, najčvršćih okolišnih politika bilo gdje je na svijetu, e, da je donijela velike koristi za svoje građane. Međutim, ako uđemo u novu fazu upravljanja okolišem, koja bi se fokusirala uglavnom na ključne elemente, na kružno gospodarstvo, na održivost ekosustava, možemo stvoriti bolje prilike za Europe. To nije prijetnja, to je prilika. I evo završit ću sada ovdje. Pitanje je racionalnosti, ono što je najvažnije. Kada predstavljamo ovu prezentaciju, ljudi govore je li racionalno proći s 80 na 95% smanjenja stakleničkih plinova? Je li racionalno prisiliti tvrtke da razmišljaju na cirkularan, ne na linearan način? Mi mislimo da je to jedini racionalni izbor, zato što ako ne mijenjate svoj pravac, vrlo lako ćete završiti ondje odakle ste krenuli. I znamo da postojeći sustavi proizvodnje i potrošnje su dugoročno neodrživi i da bi bilo iracionalno nastaviti se kretati istim putem. E, racionalno bi bilo pokušati naći novi smjer, krenuti drugim putem i naš izvještaj dobro ilustrira zašto je smjer klimatskog paketa i cirkularne, cirkularnog gospodarstva ono što je dobro i što pokazuje put kojim će Europa izaći iz krize i biti spremna za izazove 21. a ne 20. stoljeća. Hvala. Hvala vam lijepo na prezentaciji. Ja sada odmah otvaram raspravu, dajem riječ gospodinu Fariji koji je kontakt osoba s agencijom. Hvala. Dobro Htio bih dakle, vam prvo reći, izraziti dobrodošlicu, a nakon toga e, želim e, čestitati agenciji i njezinom ravnatelju izvrstan e, posao koji je obavio. U ovom izvješću vidimo da je bilo toliko puno pozitivnih stvari vezano za Agenciju za okoliš u Europi, ali mnoge druge ciljevi se ne realiziraju. E, i e, primjerice mnogi važni paketi komisije više ne radi zbog toga što ih je potrebno reformulirati i sada se prestalo na njima raditi. Primjerice reziduje. E, možete mi reći gdje je najpotrebnije napraviti reformulaciju u ovim paketima? Hvala. Ja ću pitanje postaviti na nizozemskom. Vi ste govorili dakle o klimatskim promjenama i e, promjeni e, emisijskih e, kvota i trgovanje kvotama. Znači što bih htio govoriti o tome da se tržište treba ponovo staviti u jednu situaciju ravnoteže. Nama je jasno e, što žele industrializacije, i primjerice kada se radi o curenju ugljika. To je možda malo pretirano, ali možemo to razumjeti. Što ćete vi reći industrialcima kada vam se obrate? E, I naročito me zanimaju neizravni troškovi kada tvrtke moraju platiti i e, e, recimo trošak energenata puno više. U SAD-u je to cijena puno manja. Hvala. Sada Matijas Gorota ima riječ. Hvala lijepa na predstavljanju. E, e, i kolega Katajnena ćemo pitati kako možemo stvoriti više radnih mjesta i e, e, jasan je odgovor obnovljivi izvori energije i zeleno gospodarstvo otvaraju nova radna mjesta i stoga po mojem mišljenju trebamo dati naglasak na kružno gospodarstvo e, možda možemo i još navoditi e, brojke. E, sada se u parlamentu mnogo govori o TTIP, o, o njegovom potencijalu. Nedavno smo bili sa cijelom delegacijom u SAD-u e, i, što se tiče naših sugovornika u SAD-u ali i nas samih to će doći e, na red 2016. 2017. Moramo se osloniti na vlastite snage i što se tiče e, kružnog gospodarstva e, što tu e, kaže Europska agencija za okoliš u kojem e, smjeru idete pitanje e, kolega Beleta je bila bilo dobro jer se on dotagnuo izmještanja ugljika ali izmještanje ugljika ne tiče se direktno troškova poduzeća što biste nam savjetovali kako da oblikujemo pravila pravila za tržišno natjecanje što se tiče nedirektnih troškova e, kako bismo e, riješili ovu problematiku recimo električni automobili e, to je to je dobar izum ali ako ta električna stroja dolazi e, iz pogona, odnosno proizvođa se uz e, pomoć e, ugljena, onda su bolji benzinski motori koji su što odljevi. Moramo paziti e, da e, imamo u vidu na koji način nastaje ta električna energija, a e, elektromobilnost je fascinantna pojava ako to još kombinirate sa umrežavanjem gdje pravimo veliki E, pomak, dakle ne samo inteligentne mreže, već e, inteligentne prometne e, mreže kako bismo izbjegli gužve i time bismo pomogli okolišu. Thank you very much. And now Mr. Puno hvala. Hvala gospodine Brovnings. Ja ću govoriti nizozemski. Mislim da se puno bolje razumijemo kada govorimo materinjim jezikom. Prošlog je tjedna Eurostat objavio podatke o e, obradi otpada za 2013. godinu. Još jednom, velike su razlike među državama članica. Vrlo smo daleko još od toga da svi rade pod jednakim uvjetima. Na koji način e, vi želite nametnuti e, da se e, bolje E, odlaže otpad i također da se on razvrstava. Europska komisija traži da se to sve radi na ambiciozni način do kraja godine. Ja sam izvjestitelj u sjeni za to izvješće. Mislim da mi moramo stvarno imati europski pristup tim pitanjima. Ali kolege i ja čujemo vrlo različite poruke e, iz Europske komisije. Mogao bih čak reći i više od toga. Govorili ste također o nekim tvarima, nekim sirovinama u Europi koje su rijetke i koje ne bismo smjeli izgubiti. Kako ćete vi poruku poslati o potrebama Europe po pitanju e, kružne ekonomije? hvala. Eh, hvala vam, gospodine Brownings. Vrlo ste nam lijepo izložili eh, vaše perspektive za 2015. godinu. Drago mi je čuti nekoga tko govori na osnovu činjenica i to je upravo jaka strana ovog izvješća. Ne radi se o političkoj viziji, o tome što moramo raditi, već se radi o eh, nabrajanju činjenica. Na osnovi tih činjenica jednostavno kažete što bismo trebali napraviti u budućnosti. E, zaključak svega toga je prilično crn, mračan, jer citiram, analiza pokazuje da niti same e, politike iz područja okoliša, niti e, ušteda energija neće biti dovoljni da se dostignu ciljevi iz vizije za 2015. 2015. godinu. Dakle, mislim da smo još jako daleko od onoga e, kamo želimo stići u budućnosti. Ako dodam tome da smjernice, e, političke smjernice predsjednika Junkera se uopće ne osvrću na bilo što što stoji u ovom izvješću, onda moram reći da postoji velika razlika između europskih politika i činjenica koje vi spominjete u vašem izvješću. Dakle, moje pitanje nije za vas, gospodine Brownings, nego više našem predsjedniku odbora. Ne bili smo li mi o ovome trebali razgovarati u ovom izvješću ne s povjerenikom Belom, već s predsjednikom Junkerom. Jer ovdje se treba raditi o vrlo bitnim promjenama i mi bismo trebali o tome raspraviti na plenarnoj sjednici. Hvala. E, sada gospodino Marija. Hvala. Želim pozdraviti e, vaše izvješće koje je vrlo kvalitetno. Dijelim e, apsolutno vaše mišljenje. Ako gledamo lucidno na stvari, onda smo ponekad pesimisti. Međutim, želja za time da nešto postignemo od nas stvara optimiste. Pitam se moram reći da se bojim da većina politika i javnih politika na kraju ne ispadnu zapravo nešto što se svodi na kulturu. I pitam se da li se razmišljanja o okolišu, da li se u to uključuju društvene znanosti. Evo objasnit ću što mislim. Kada pitanja vezana za sreću, smisao sreće, odnos prema vremenu i e, važnost koju pridajemo vlastitoj osobi, nema li to značajnog utjecaja na način na koji građani prihvaćaju te politike? Druga primjedba, datum o kojem vi ovdje govorite je 2050. godina. Znamo da će tada na zemlji živjeti 9 milijardi ljudi. A u Europskoj uniji tada će živjeti otprilike 90 milijuna ljudi manje. Prema tome vidimo da puno toga će zapravo biti izvan Europske unije moramo dalje raditi na tome da se naši ciljevi ostvare. Moja posljednja primjedba se odnosi na plavu ekonomiju. To je važno pitanje. Moramo zapravo već sada si postaviti neka pitanja. Mi smo na e, mnogim zemljama klima trećih zemalja zapravo ponapravili napravili štetu koja se ne može više popraviti. Moramo paziti da to ne učinimo sa dnima oceana. Hvala sada gospođa Šerperik. Ah, hvala lijepa. Moram reći da je vaše izvješće zapravo dobro polazište izvrsnom sastanku. Pitanje Povjerenica je rekla da je e, program Natura 2000 nešto što je donijelo na milijarde eura. Međutim, odakle e, imamo te podatke? Ja sam bila zastupnica u nizozemskom parlamentu tijekom 12 godina i e, mi smo odredili 164 staništa u okviru Nature 2000, čak je, ih je puno bilo u provinciji s kojoj ja dolazim. Ali pitam se kakva je to sprega između gospodarstva i ljudskih bića. Naravno da se okoliš mora razvijati, ali nije samo priroda tu na zemlji. Ne, ulazimo, ne uzimamo u obzir što traže ljudska bića i poljoprivrednici. Oni se uopće ne mogu e, razvijati, a da bi stražili potvrdu za poslovni napredak, to ih košta jako puno. E, u redu je da sve treba napraviti, ali e, hoće li oni dobiti neke financijske potpore za Naturu 2000 te kako bi građani više u tome sudjelovali? Ja se slažem s tim da treba štititi okoliš, međutim, e, treba i ljudskom biću dati neko mjesto. Već više od 800 godina poljoprivredni e, su e, na e, određenim tlima slali svoje životinje da pasu. To su bili slani pašnjaci sada to više ne smiju raditi. Molim da se njih uzmi u obzir, gospodin Đagute. E, hvala, govorit ću švedski. E, hvala, gospodine Brownings. E, vaše izvješće bilo jako dobro. Čuli smo puno vrlo zanimljivih informacija. Htjela bih se ovdje usvrnuti na određena pitanja. Nakon toga vi mi možete poslati dokumente, molim. Evo, samo par pitanja. Opisali ste zeleni sektor kao sektor koji je postao konkurentni i procvjetao od 2008. godine i krize. Možete li nam dati neke konkretne primjedbe, e, primjere e, i, i e, možete li nam reći koja su poduzeća tako procvala? Opisali ste također pet sektora gdje bi se morala primjenjivati politika okoliša. E, energetika i tako dalje. Vi ste spomenuli pet takvih sektora, možete li nam spomenuti i neke druge sektore? Mi se time puno bavimo i zaista nas zanima ne bismo li trebali naglasak staviti i još na neke sektore. Imam jedno općenitije pitanje za vas. Vi e, ovakvo izvješće pripremate svakih pet godina. Moram reći da su nas neka poglavlja jako e, iznenadila kada smo ih usporedili sa situacijom od prije pet godina. Ne bi li bilo potrebno da u nekim sektorima bude više propisa? I moje posljednje pitanje vezano je za smrtnost pčela. U velikom broju europskih zemalja pčele umiru. To je rezultat koktela kemikalija, e, fungicida i pesticida, iako postoji moratorij na neonikotinoide. Mnogo proizvoda štetno utječe na zdravlje pčela. mene zanima što vi o tome mislite i kakve mjere namjeravate poduzeti, odnosno što želite savjetovati, jer kako bi ljudska bića preživjela, potrebno je i da pčele prežive. Hvala. Hvala, sada riječ ima gospodin Šlek. Pohvalio e, ovo izvješće koje je zbilja izvrsno i smatram da ako već to nije namjera da bi svakako trebalo e, svim premijerima e, državama članicama poslati da zapravo dobiju iz prve ruke informaciju kako bi trebala izgledati okolišna politika Europske unije i kako bi oni trebali i e, državnu politiku kreirati sukladno zajedničkim ciljevima Europske unije. Pa u tom kontekstu su i moja, moja sljedeća tri pitanja E, dakle mi imamo e, dvije razne e, problema ovdje u europskom parlamentu dakle prvo kako uvjeriti europsku komisiju da slijedi sve ono što ste vi danas naveli da je zapravo važno promišljati za budućnost a to je cirkularna ekonomija obnovljivi izvori energije energetska učinkovitost u kontekstu razvoja zelenih poslova i zapošljavanja. drugo kako zapravo uključiti što je više građane u, taj proces. E, ja sam na web stranicama e, agencije našao dvije jako e, korisne aplikacije. Jedna aplikacija je bila vezana uz mjerenje buke, dakle zagađenje buke je također jedan problem i mislim da bi trebalo takve aplikacije što više popularizirati jer e, aplikacija omogućava i građanima da oni mogu preko pametnih telefona slati informacije nekakvog mjerenja koje može utjecati onda na javno mjenje da se rade nekakve zaštitne mjere. E, uočio sam da postoji aplikacija koja također daje informacije o kvaliteti zraka, ali da za određeni broj država članica te informacije nedostaju pa me zanima da li je problem u tome što te zemlje nemaju e, monitoring ili, nemaju uspostavljeni nekakav kontakt sa agencijom kako bi se te informacije e, davale na vrijeme i da li e, imate u planu još neke takve aplikacije jer znamo da pogotovo mlađa populacija je dosta orijentirana na korištenje pametnih telefona na korištenje interneta E, digitalna agenda je jedna od temeljnih politika e, razvoja energetske unije dvije tisuće dvadeset godine i da na taj način zapravo se širi svijest i povećava učešće građana u, zaštiti okoliša a i promoviranju naravno zelenih poslova i, svih, svega ostalog što je uz vezano. Hvala. Thank you very much, Mr. Pedicini. Hvala sada gospodin Pedicini. Hvala. Oprostite, nisam shvatio da ste meni dali riječ. Zahvaljujem se ravnatelju na izvrsnom izvješću. Vi ste ovdje citirali tla. 2015. E, godina godina, e, međunarodna je godina tla i e, to je važan resurs koji nije obnovljiv. U vašem izvješću koje govori o okolišu u Europi kaže se da su stupnjevi i nepropusnosti tla e, nešto što zapravo uz druga mjerenja pokazuje da e, se kvaliteta tla e, slabi. A isto tako moralo bismo koordinirati sve naše napore kako bismo nadzirali kakvoću tla i reagirali na adekvatan način. U Europskoj uniji se zapravo ne radi dovoljno na pitanjima tla. Prijedlog koji je bio načinjen 2006. godine bio je blokiran e, nekim manjim brojem država članica, ali s obzirom da se radi o tako važnoj temi, ne bi li se moglo putem ojačane suradnje usvojiti te propise u slučaju da dođe do e, ponovno do toga da manjina država blokira ovaj prijedlog. Što se tiče mobilnosti koju trebamo zamijeniti elektromobilnošću, mislim isto što je kolega Grote. Ako ta električna energija bude iz krivih izvora, bit ćemo u goroj situaciji nego što smo sada. Nadalje, što se tiče baterija koje se koriste E, za automobile i za koje se koriste, za izradu kojih se koriste minerali koji zaista predstavljaju velik broj problema, opet ćemo se naći u punoj goroj situaciji kasnije. Htio bih sada se osvrnuti ipak i na plavu ekonomiju, ne onu koja je vezana za more, nego ona koja je zapravo čista i ispravna i omogućit će nam pravu tranziciju prema budućnosti. Hvala gospođa Grostet. Hvala lijepa. Točno da je ovo vrlo zanimljiv dokument i da će on svima nama biti jako koristan. Shvatila sam da projekt za 2015. 50. godine je e, onaj gdje bismo mi trebali dobro živjeti tada uz sedmi europski program. Sve to skupa ne bi smjelo ostati na razini slogana. Znamo koliko je veliki otpor na promjene. E, znamo i što se mora napraviti kratkoročno kada se radi o ekonomskim i industrijskim politikama, jer sve se zapravo gleda kroz prizmu gospodarstva. Ako e, želimo nešto ostvariti brzo, potrebno je to moći i financirati. Ako ne bude sredstava, sve to neće uspjeti. Znamo da e, mnoga i javne vlasti nemaju u državama članicama sredstava. Prema tome kako djelovati, kako pomošati kvalitetu zraka i kvalitetu vode. Za poboljšanje kvalitete zraka ne brine me toliko zagađenje koje izazivaju automobile. Uvjerena sam da ćemo za deset godina i dalje napredovati i da ćemo imati više zelenih tehnologija. Nije znači to prvi problem, ali zagađenje zbog grijanja u gradovima, povratak ugljenu, to je problem. Ne možemo spriječiti države članice da koriste energiju iz tih izvora. Moramo poboljšati kvalitetu energenata, moramo raditi na čistom ugljenu. Dakle, zato su nam potrebna financiranja. Kako možemo utjecati na države članice, recimo oporezivanjem? Govorili ste o oporezivanju. I što možemo er, učiniti kako bi Europska unija poduprla takva ulaganja? Vi ste to spomenuli vezano za Europski fond za strateške investicije. Dakle, što možete u tom smislu preporučiti? Hvala, gospodin Balas ima riječ. Ja ću govoriti kratko, želio bih insistirati na jednom elementu, a to je e, uvijek o pozicije između ekologije i europsku budućnost kao industrijskog sektora. Ja mislim da postoji način da se sve to skupa pomiri, zahvaljujući cirkularnoj ekonomiji. Cirkularna ekonomija je jedan od načina da se mogu nadomjestiti neki problemi. Može se uvijek organizirati recikliranje i e, proizvodni lanac koristeći tehnologije koje su korisne za sije, gdje će e, radna mjesta biti lokalna i gdje će oni teritoriji koji su sada sve manje konkurentni u smislu e, zbog globalizacije poslati zapravo ponovno dinamični. Gospodin Timmermans je e, napravio angažman da se takvi prijedlozi daju do kraja godine. To je naravno sve vezano za recikliranje otpada i za eko koncepte. Možete li nam nešto više reći o tome? Niste vi taj koji kreira politike i donosi odluke, ali sigurno znate mnogo o tome. Europski parlament mora pak sa svoje strane budno paziti i tražiti da se vrlo brzo preuzmu obveze u tom smislu, jer e, treba dokazati da industrijski razvoj i ekologija nisu oprečni. Hvala gospodin Kursi. Hvala. Hvala na predstavljanju. E, izvješće je već objavljeno i moglo ga se pročitati. A, a ono što me ovdje posebno zainteresiralo e, je e, to što e, se mnogi resursi nalaze izvan Europe i sad se postavlja pitanje kako e, će Europa oblikovati svoju strategiju iskorištavanja resursa u posljednjem, preteklom sazivu Imali smo izvješće e, o takozvanim e, rijetkim e, tlima. Oni su u principu izvan Europske unije. Ali będziemy mieli tutaj wpływ. Mówimy, chciałbym tutaj My e, možemo o ovdje malo odlučivati o resursima. A što mislite o resursima koji su na raspolaganju na Arktiku? Znamo e, da neke zemlje koje nisu članice EU-a već e, su poduzele određene korake za iduća tema je životni ciklus proizvoda. E, veoma smo se primili za koncept koji se e, već provodi takozvano kružno gospodarstvo, ali znamo da se i životni ciklus mnogih proizvoda znatno smanjuje. Nekad E, postoje veliki visoki e, troškovi izmjene nekog e, pokvarenog dijela nekog kućnog aparata pa se više is, isplati kupiti novi kućanski aparat ali zapravo kućanski aparat bi i dalje mogao nastaviti raditi da to nije tako recimo Electrolux to je marka koja proizvodi e, kućanske aparate. E, to je bila švedska marka koja je simbolizirala visoku kvalitetu i Electrolux bi nam možda trebao biti e, uzor kako dakle gledate na životni ciklus proizvoda i cirkularno gospodarstvo. Zatim sljedeći problem imamo pregovore o TTIP-u potrošački proizvodni modeli ovdje i u SAD-u su veoma različiti i ujedno veoma važni. I u tom izvješću se e, spominje ideja prizumerizma. E, dakle, E, moraju se otvarati radna mjesta ne samo u velikim e, gradovima već e, i u seoskim sredinama kako bi se suzbilo društveno izoliranje. Što mislite, postoje li ovdje neke opasnosti za budućnost? Hvala na odgovorima. Uh, Hvala na a, mnogim pitanjima koje su naši članovi postavili direktoru, a sada bih e, e, riječ e, dao našem predstavniku upravnom odboru. Imamo dva predstavnika, e, profesora Skoluse i gospodina i ja koji bi se htio javiti. Hvala, htio bih se zahvaliti na povjerenju e, što ste nam produljili e, mandat e, da predstavljamo vas i Europski parlament u odboru Europske agencije za okoliš. Veoma mi je drago što sam ovdje nakon ove plodonosne rasprave i htio bih se osvonuti na našu ulogu Mislim da ovo izvješće odražava, e, po mom mišljenju, na, na veoma uspješno e, očekivanja i duh Europskog parlamenta u smislu e, da se pitanjima okolišnih i ekoloških izazova i akumuliranih e, e, problema bavi na sustavan način na osnovu činjenica i bavi se nekim e, najglavnijim problemima poput e, uzoraka, proizvodnje i korištenja. Europski parlament kroz nas je uvijek traži od agencije da ide što dublje u istraživanje E, podataka, analize tih e, podataka te e, politika i da pokaže kroz različite scenarije usjećaj, utjecaj koje će to imati i to nije uvijek bilo dobro primljen od strane drugih u upravnom odboru Europske agencije za okoliš koji su e, često skeptično reagirali na analizu politika ili provedbu tih e, politika od e, agencije i drago nam je što se svi ipak sretni zbog rada agencije u tom smjeru. Naša naš snažna potpora agenciji da sagleda situaciju izvan EU-a i da podupire e, vodeću ulogu EU-a na globalnom e, ekološkoj razini, zatim da vodi po e, pitanjima zelenog gospodarstva, kružnog gospodarstva iz E, rasprave koje smo čuli, e, to je stvarno u pravom smjeru i to je bila e, uputa parlamenta tijekom svih ovih godina. To je steklo širu potporu i Poduprto e, ovim e, izvješćem e, gdje su uključeni megatrendovi i ja sam zaključak da većinu izazova ne možemo sladati izolirani i što se tiče transparentnosti i pouzdanosti podataka ovo izvješće je inovativno u smislu da omogućuje svim e, čitačima e, izvješća e, brz pristup podacima i čak da možda dovedu u pitanje tumačenja izvješća. Veoma sam ponosan što to to izvješće odražava očekivanja parlamenta. Ne treba naglašavati da učinkovito rješenja na učinkovitim e, pristupima iziskuju koherentnu dugoročnu politiku e, i koja je poduprta na svim razinama i mislim da E, ovaj odbor i Europski parlament u cijelost imaju vrlo e, bitnu ulogu gdje sa drugim institucijama e, jer su jasnoća veoma bitne za jasnoću politika sveukupni rad agencije imamo osjećaj da pragmatski pristup koji je kad kad e, pesimističan, istodobno donosi elemente, e, potrebne elemente za e, provedbu politika na veoma optimističan način. Hvala lijepa. Dobro, a sada... Zahtjev za riječ. Možda bih ja još htio nešto dodati. Hvala agenciji, Europskoj agenciji za okoliš ove posljednje tri godine bile su iznimno iskustvo i e, zahvala sam na povjerenju e, kojem je iskazano za naredne tri godine. Htio bih naglasiti nešto, a to je e, odgovor e, i razumijevanje agencije svim našim e, komentarima koje smo dali e, i čak u ranoj fazi ovog izvješća koje je pred nama. Vidim da je Europska agencija za okoliš usvojila mnoge naše primjedbe a to se čulo i danas na raspravi. E, dali smo mnogo komentara o, o kružnom gospodarstvu, e, učinkovitom korištenju resursa, zatim E, zahtijevanje za boljim ekološkim standardima i ovo što ste vi rekli jeste novi e, fokus ovog izvješća. E, hvala vam na tome i bio bih zahvalan da ovaj odbor Envi usvoji e, neke komentara koje smo pripremili i, i da ih prihvati kao svoje i e, to je slučaj e, veoma snažne i otvorene suradnje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada riječ dajem direktor e, Brojnik su koje mora odgovoriti u 12 minuta. Hvala. E, nastojat ću e, odgovoriti na bezbrojna pitanja koja su mi postavljena. Hvala na pozitivnom komentaru i ocjeni o izvješću i htio bih e, sasvrnuti kao prvo na potpunu transparentnost svih podataka u izvješću. Ja sam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 temelj na pouzdano, pouzdani monitoring e, podataka o okolišu i možete se e, osvrnuti na bilo koju od tema u izvješću i možete doći do svih e, podataka na osnovu kojih smo mi sastavili ovo izvješće i mi smo po tome vodeći u svijetu jer nema ni jedne druge regije na svijetu gdje toliko zemalja zemalja želi promijeniti, razmijeniti podatke o okolišu. Zatim bih rekao da je ovo izvješće koje dolazi iz naše mreže, a to uključuje i Europski parlament. Dobili smo više od 500 komentara i to je bio veliki posao, a to je sve to trebalo uzeti u obzir, ali e, time smo dobili na kvaliteti odrađenog posla. Jedna, jedan primjedba je bila da se ovo izvješće e, predstavi premijerima i šefovima vlada i mi e, u 25 zemalja radimo na tome i mi ćemo predstaviti izvješće e, vladama i, e, i raspravljat ćemo o tome i u medijima i, i zaista naglašavamo ovo što se tiče drugih pitanja o provedbi Mislim eh, da je u cijeloj raspravi eh, trebali nam nove dodatne politike ili eh, trebamo li se usredotočiti na provedbu postojećih. Nema jasnog odgovora što se tiče direktive o vodi o bioraznolikosti mi ćemo do, do dvije i 15 ćemo postići samo 50% zadanoga. E, to su samo neki od bitnih pitanja. Zatim e, niz pitanja se dotaknuo e, konkurentnosti europske industrije na globalnoj razini. S obzirom na naše strogo zakonodavstvo rekao bih da i kao prvo postoji hipoteza za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 će tvrtke otići e, ići ondje gdje e, naj, e, gdje su najblaži zakoni. Nema dokaza o tome kada se kompanije premještaju, onda se one premještaju svoju proizvodnju radi nižih troškova rada, možda energije, ali nema dokaza da se kompanije odnekud sela radi zakona o okolišu jer to je obično mali dio eh, troškova poslovanja, a većina kompanija ima svoje vlastite pravila o poštivanju okoliša koje primjenjuju gdje god da posluju. E, zatim kad pogledate trošak energije nije bitan e, e, glavni trošak, već je bitan trošak po jedinici i Europa ima e, energetski učinkovitu industriju u usporedi sa SAD-om ili Kinom i moramo e, pogledati na produktivnost e, resursa i to onda potpuno mijenja sliku. Evo samo SAD dva puta više koristi e, energije za proizvode nego mi i tu imamo veliku prednost ako e, radimo na energetski učinkovit način. Što se tiče e, kružnog gospodarstva i zelenih radnih mjesta, pogledali naše izvješće, mislimo da je iznimno ključno da e, kružno gospodarstvo kad se vrati da bude takvo da se usmjeri na e, resursnu učinkovitost e, prema gore. Neki pitaju što mislimo o o hijerarhiji otpada jasno je da a sve više ambicije e, odnosi na takozvani upstream prema gore, ali tu je bitna i kvaliteta proizvoda, e, dakle, što je planirano ili ne, što kad e, kreirate nešto nakon nekoliko E, godina taj se proizvod više ne može popraviti jer rezervni dijelovi više nisu dostupni. Svi, sva ta pitanja su veoma bitna kada imate e, cirkularno gospodarstvo, kružno gospodarstvo, nešto što smo spomenuli u izvješću i neki dio koji odrađujemo jeste e, model poslovanja, dakle od E, vlasništva do e, resursa. E, postoje mnoge inovacije koje nisu čisto tehnološke, već način na koji oblikujete, organizirate proizvodnje poslovanje nije to samo kod otpada zemlje članice se međusobno razlikuju po pitanju recikliranja otpada i e, e, razlike su više nego očite e, nekim zemljama članicama i nekim procesima treba dati više vremena, a opet s druge strane e, raznim zemljama članicama treba e, zadati i različite ciljeve. Treba uzeti u obzir e, kontekst zemalja, ali i zajednička cilj nam je da idemo u istom smjenu. To je kao hod po žici i moramo paziti da svi budemo u jednom jatu i idemo u istom smjeru jer ako mislite da ste vodeći u nečemu, niko vas ne prati, e, onda to nema smisla. Dakle, naš e, cilj je da postignemo da nas svi prate što se tiče društvenih znanosti i uloge e, vrijednosti, navika, potrošnje. Mogu reći da na iznenađenje nekih kad sam ja imenovan direktorom e, e, e, postavilo se pitanje kako netko tko je završio društvene znanosti kao ja može voditi Europsku agenciju za okoliš. Dakle, mi smo pojačali e, naglasak na društvene e, aspekte i izradit ćemo izvješće o ulozi informacija i medija e, o kako na koji način oni mijenjaju navike i dakle mi se usredotočujemo i na ta pitanje što se tiče plavog gospodarstva znamo da je to vrlo ozbiljno pitanje i rekao bih da je to isto sa zelenim e, gospodarstvom. Ako nemate jako plavo gospodarstvo, onda ne možete imati ni e, ozbiljno gospodarstvo e, koje se bazira na moru i bogatstvu mora. A znate da imamo ozbiljnih problema što se tiče morskih oblasti, što se tiče Nature 2020. uloga poljoprivrednika, ruralnog razvoja i otvaranja radnih mjesta u ruralnim sredinama. Mislim da smo u nekim izvješćima tražili mnogo više e, integracije integracijskih politika e, u zajedničkoj poljoprivrednoj politici i ZPP se koncentrira na poljoprivrednu proizvodnju, na poljoprivrednike i e, njihove proizvode. Dakle, sve direktive poput Nature 2020. slične imaju drugu orijentaciju i moramo gledati gdje su zajedničke dobrobiti svih ovih e, smjernica. Mi smo to naglasili i u našim izvješćima o poljoprivredi, a izdavat ćemo i nova izvješća i to je zaista dobro pitanje kako uravnotežiti sve to, a da ne odustanemo od e, prirodnog kapitala i unapređenja prirodnog kapitala. Što se tiče tla, mi nismo, mi donosimo političke odluke e, i politike i neću reći da trebamo direktivu o tlu, ali iz našeg izvješća je jasno da e, tlo ima ključnu ulogu u ekosustavima i, i da vjerojatno ima podcijenjenu ulogu u ekosustavu. E, tlo je bitno za uzgoj hrane, ima bitnu ulogu u, u vode i e, je dobro shvaćanje tla je važno bilo da sad nastane nova direktiva ili ne, to nije moje, moje da se time sada bavim. Što se tiče konkurentnosti zelenog gospodarstva i gdje je to slučaj, to je slučaj u energetskoj učinkovitosti, zatim e, u sektoru, kemijskom sektoru gdje je došlo do mnogih napredaka u u, tehnologiji, ali zatim u sustavima promet, e, gradskog prometa, e, trgovina, odnosno industrija automobilima, automobila je tu mnogo učinila i tu je to dosta očito Zatim što se tiče uključenja građana, e, spominjano je kontrola buke, e, kontrola će mora. E, mislimo da je bitno da građani sudjeluju u tome jer to je baza za ekološke politike. Ne znam hoću li razvijati još aplikacija, ne znam mi smo e, ograničeni proračunom, svake godine gubimo e, djelatnike i naši resursi za razvijanje aplikacija su veoma ograničene i mi smo bili e, osnovali među ostalima Europsku mrežu znanstvenika i e, mi skupljamo e, omogućili svima e, znanje svima onima koji žele razvijati takve aplikacije. Što se tiče financiranja, bližim se kraju, kraju, što se financiranja tiče, mnogo je novca, javnog novca, jedno od ključnih e, pitanja je koji je smjer e, e, kojim taj novac ide. Što se tiče makrodruštvenog okvira, što se tiče dostupnosti novca, tri od glavnih pet uvjeta su vezani za ekološka pitanja, dakle e, zeleno gospodarstvo, među ostalim i učinkovito e, korištenje energije i mnogo e, je recimo preporuka prilikom porezne politike da se više da olakšanja onima koji koriste ekološke metode. I Zatim još dvije sitnice što se tiče resursa e, izvan e, Europe i Arktika. E, Trebali bismo do kraja godine završiti izvješće o Arktiku u sklopu europske strategije. To je veoma osjetljivo područje planeta, ne samo politički, već i ekološki i on je e, slaba politička regulativa, malo kontrole Ja ako e, mislite, ako želimo zadržati smanjenje, povećanje temperature ispod 2 e, stupnja, no, moramo to uključiti u, ovu e, raspravu, a kako sad to e, pretočiti u pravu uredbu, to je na političarima što se tiče e, trgovinskih pregovora. I nemamo dovoljno resursa, ne možemo u tome sudjelovati i rekao bih da mi ne sudjelujemo u tom, u tim pregovorima za sad. A mi smo se u izvješću usvrnuli na e, eksternalizaciju našeg otiska koji je često usmjeravan regulativom od trgovinima i to se može iskoristiti, ali za sad e, nemamo dovoljno podataka. Žao mi je, malo sam e, oduljio, ali e, nisam, ako nisam svima odgovorio. Ako želite još pitanja, odgovorit ćemo vam. Kontaktirajte nas ako želite detaljni odgovor. Hvala lijepa. Hvala lijepa, sada moramo odmah krenuti na sljedeću točku, imamo jako malo vremena. Sljedeće je mišljenje o hrani za životinje s dodanim lijekovima. Ja sada smisla dajem riječ i svjesitelju za to mišljenje, gospodinu Linsu. Izvolite. Hvala predsjedavajući na ovoj prilici e, da predstavim e, e, svoje izvješće o hrani za životinje s dodanim lijekovima. Ja bih ja bih rekao da je ova uredba dio cjelokupitog paketa veterinarsko-medicinskim proizvodima Europske komisije postoji uredba o veterinarsko-medicinskim e, proizvodima koje, e, za koje će izvjestiteljica biti gospođa Grostet, e, zatim hrana za životinje sa dodanim lijekovima gdje je nadležan odbor Agri, a mi moramo sastaviti mišljenje i zatim prijedlog e, za uspostavu Europske agenture za e, hranu e, za životinje. Što se tiče uredbe o hrani za životinje s dodanim lijekovima, bitno mi je da budemo usklađeni i da imamo mm, koherentne zakonodavne tekstove, posebice što se tiče pravne sigurnosti za one koji to koriste E, i e, ne, ne smije imati različite definicije što, su, što je e, što se tiče hrane za životinje s dodanim mlijekovima i uredbe o veterinarskoj medicinskim proizvodinima što se tiče moramo imati klar, jasnu definiciju o terapeutskim, e, metafilaktičkim i profilaktičkim svojstvima e, moramo e, biti, ići u detalje i jasno definirati o čemu se tu radi. ako su um, uredbe veoma povezane. Bitno je i da se držimo istog e, vremenskog plana i e, da e, se sve odvija istodobno. Pozdravljam predlog, predlog komisije i smatram da je ispravno da kod hrane za životinje s dodanim lijekovima budemo usklađeni na europskoj razini, ali moramo imati visoku razinu e, točnosti. I e, mislim da e, to sada stara direktive direktiva koja iz 1990. mora biti zamijenjena i mislim da ćemo postići bolje zdravlje životinja i to je da e, ćemo postići i e, dobrobit e, životinja, ali i ljudi i moramo povezati da su tu dobrobit ljudi i životinja su ovdje usko povezani. Hrana za životinje s dodanim mlijekovima jeste hrana u kojoj su često lijekovi često antibiotici e, e, umješani, dakle ne radi se o gotovom lijeku koji se stavlja u vodu, već e, su tu su radi uglavnom o hrani koja je već ima dodani lijek, radi se uglavnom o, o liječenju veći, većeg broja životinja i ovom uredbom se treba urediti i e, što učiniti sa hranom, ljekovitom hranom za kućne ljubimce. Dakle, postavlja se pitanje tko e, smije primje, miješati tu e, te lijekove, e, kako se miješa lijekovi. Tu se sada navode glanice prijeneca i koliko dugo to se liječenje smije trajati. Dakle, tu će doći do podjele e, djelatnih tvari na antimikropske i e, ne antibikropske, odnosno ne antibakterijske e, djelatne tvari. Što se tiče povećane rezistentnosti na antibiotike, ona je, ta tema je bitna, ali ne smijemo se samo njome baviti je E, radi se tu i o tom o dostupnosti e, hrane, ljekovite hrane za životinje diljem Europe. E, predlog komisije bih htio promijeniti na nekim mjestima što se tiče jasne definicije antibakterijskih djelatnih tvari E, zatim e, pokušao sam e, dati, uskladiti se sa drugim izvjestiteljima kako bismo svi rabili jednake definicije u sve tri uredbe, zatim predlažem zabranu profilaktičke uporabu E, lijekova u hrani za životinja i zatim e, od 2006. E, je u Europskoj uniji zabranjena uporaba antibiotika za pojačivanje pospješivanje rasta. Zatim tu je istaknuta uloga veterinara kao središnje osobe u ovom procesu e, on je e, odgovoran a predlažem i da se propisivanje e, tih lijekova smije uslijediti tek nakon temeljitog pregleda a zatim se u predlogu radi koliko dugo se ta hrana sa dodanim lijekovima smije davati E, komisija je predložila 14 dana, ja sam to želio skratiti na 7 dana jer e, se antibiotici e, ne bi trebali davati više od 7 dana. Što se tiče prijenasa, ja sam tu postavio ciljeve što E, se mene tiče moramo uzeti u obzir sve tehnološke mogućnosti i sva tehnička sredstva se moraju potrebiti. E, mislim da e, EFSA mora navesti granične vrijednosti kroz procjenu rizika. Evo, to su glavne promjene koje sam predstavio u svom izvješću. E, radujem se na suradnji sa izvjestiteljem u sjeni i suradnji sa ostalim kolegama. Hvala lijepa. Thank you very much and now we can start with uh, shadow report. Dobro, možemo početi s izvjestiteljem u sjeni, gospodinom Zanim. Hvala lijepa. Prije svega bih htio ponoviti i naglasiti svima koji, prate naše rasprave da mi sada govorimo o novoj uredbi. Dakle, ovaj prijedlog za novu uredbu i Mislim da je prijedlog kao takav, a i amandmani svi da su usmjereni u jednom pravcu. Dakle, ono što je važno je sigurnost zdravlja životinja i ljudi. Mislim da je to važno za reći. Budući da se omogućava ovakav, ovako, korištenje ovakvih proizvoda samo nakon što su oni propisani. Ja pozdravljam prijedlog, naravno potrebno je izmijeniti neke stvari. Moj kolega Moj Linz je pripremio jako, dobro, jako dobar nacrt mišljenja i siguran sam da ćemo uspjeti doći do kompromisa na određenim temama kao što se već događalo na našim prethodnim sastancima. Samo da vas obavijestim, da obavijestim ovaj odbor. Ne bih htio ništa ponavljati, ali samo bih naveo četiri stvari. Mislim da je hrana za životinje odnim lijekovima e, važan način davanja lijekova životinjama. Druga važna stvar jeste ono što sam već i dotaknuo, a to su zdravstvena pitanja, dakle bitno je razmišljati o zdravlju životinja i ljudi i osigurati jedno i drugo. E, četvrta stvar, uloga veterinara to nešto o čemu ne treba uopće govoriti. Svi e, medicinski proizvodi bi se trebali u tome smislu dalje regulirati. Imamo nekoliko stvari koje već spominje uredba o veterinarskim lijekovima i mislim da tu treba također eliminirati ponavljanja i preklapanja. Mislim da Sadašnji prijedlog bi trebao potaknuti istraživanje i razvoj e, hrane za životinje za radnim lijekovima, a to podržava i moj e, klub socijalista i ja se radujem daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala lijepa. sada ECR, gospodin Nikolson. Hvala lijepa kao dakle, jedan od najučinkovitijih načina davanja eh, hrane eh, lijekova za životinje. Eh, hrana s donanim lijekovima je ključna kada, za farmere koji se pokušavaju boriti protiv životinskih bolesti. Izborna direktiva donesena prije određeni broj godina i sada se moramo prilagoditi tehničkom napretku i omogućiti i proizvođačima i korisnicima da imaju od nje koristi. Htio bih zahvaliti izvjestitelju na radu na ovom dosjeu. Ja se slažem sa većim brojem amandmana, pogotovo uključivanjem e, životinja koje nisu, od kojih se ne dobiva hrana, kao i neke dodatne, dodatne članke. Također bi se htio složiti s time da nešto treba pouzeti, poduzeti s ograničenjima za prijenos koje predlaže komisija u članku 7. Jasno definirana ograničenja možda jesu dobro radi pravne sigurnosti, međutim ne smijemo prekoračiti granicu za antimikrobike i djelatne tvari. Ako želimo postići taj prag, u tom slučaju moramo, ako ništa drugo, imati dulje prijelazno razdoblje za postizanje tog cilja, inače ćemo e, onesposobiti industriju. S nekim stvarima mišljenja, iz se moram, se ne mogu složiti. Mislim da amandman broj 14 bi mogao imati i neke neželjene posljedice. U Ujedinjenoj kraljevini imamo kvalificirane osobe koje mogu propisivati lijekove e, sukladno direktivi o veterinarskim lijekovima, ali svi ti ljudi nisu sami veterinari. I smatram da ako bismo e, prepisivanje lijekova omogućili samo veterinarima, da bismo, to, da bismo time mogli ugroziti rad ovih e, osoba s odgovarajućim kvalifikacijama. Također imam problema sa amandmanom 17 u preventivnom korištenju. Na odboru Agri prošle godine rečeno je nešto s čime se ja ne mogu složiti, ali svi se slažemo s time da e, korištenje hrane kao poboljšivača rasta treba zabraniti, ali po mojem mišljenju amandman 17 je previše restriktivan i može dovesti do pogrešaka u upravljanju gospodarstvima. Također smatram da je kad, kad prevencija boljan od samog lijeka. E, ovakva hrana djeluje tek nakon nekoliko dana obično i kad, kad e, rani znaci upozorenja mogu postati klinički znakovi, primjerice e, proljev kod svinja. Dakle, bojim se da ćemo na ovaj način davati životinjama takvu hranu u, u slučajevima kada bude prekasno. Ponovno moram reći da je izvjestitelj jako dobro e, odradio svoj posao, ali ima još nekih područja e, za koje mi smatramo da bi još trebalo doraditi. Nadam se da ćemo zajednički uspjeti naći rješenje na ove probleme. Hvala. Hvala lijepa. A sad od strane zelenih gospodin Oslin. Ja sam već rekao da o, kritički e, orijentiram orijentiran prema ovom izvješću e, i antibiotici e, u, hrani za životinje smatram veoma kritičnim i komisija nije bila konsekventna u svojoj strategiji da E, smanji uporabu antibiotika, ali ova poboljšanja koja su predloženja podupirem e, imamo zabranu profilakse, to trebamo još jednom naglasiti, o tome nema rasprave uopće i Zatim sljedeća točka e, e, metafilaksa e, i tu kod definicije moramo još uvesti jače ograničenje jer argument da se neke stanja ne mogu liječiti nego isključivo kroz hranu sa dodanim lijekovima to ne možemo dopustiti cijeli sustav treba kritično kritički preispitati i e, ne e, smatram e, da bismo trebali ovdje ostaviti pojam metafilakse kako stoje. Uloga veterinara koju treba ojačati je točna, dobra, ali veterinari i u nekim sustavima profitiraju od toga što prodaju veterinarske e, e, medicinske proizvode, a to e, bi trebalo jasno razdvojiti. A što se tiče prijenosa, ja vjerujem e, da su sadašnje granične vrijednosti previsoke, e, mora postati manje upravo kada e, pomisli kod prijenosa iz jedno u drugo gospodarstvo ili i kod daljnjih miješanja tu e, mogu, može doći do e, problema i to moramo uzeti obzir 14 dana je predugo, 7 dana e, davanja antibiotika je u redu, izvjestitelj ide u pravom smjeru po mom mišljenju, ali i nama je problem jeste što je cijelo načelo pogrešno odabrano, moramo napraviti napraviti najbolje što je moguće od ovoga, ali ja podržavam izvjestitelja e, i ja bih se založio za još više ograničenja. Hvala lijepo. Grazie Presidente. Beh, noi da una prima lettura... Hvala. Iz prvog čitanja možemo reći da mi pozitivno prihvaćamo prijedlog ove uredbe koja se pozitivno razvija, naročito kada se govori o zaštiti ljudskog zdravlja. Nadamo se da će ova pravila zapravo već imati i neke mjere koje smo mi već stavili ranije u našem izvješću o um, otpornosti na antimikrobike. Što se tiče životinja, želimo da terapija bude individualna, a ne skupna. I zbog toga mislim da trebamo imati pristup kojem se u najvećoj mogućoj mjeri traži zabrana profilaktičkog korištenja. Antimikrobici se moraju minimalno koristiti i to se naime odražava i na okoliš. Prema tome na nacionalnoj razini trebalo bi smanjiti i e, točno reći koji bi trebao biti maksimalan e, na količina antibiotika koji se smiju koristiti. Također treba postojati jedan jači nadzor kako bi se pokušalo sankcionirati one koji pokušavaju izvjeći ta pravila. Treba obratiti pažnju također na uvjete pod kojima žive životinje. Veterinari bi trebali biti jedini koji će određivati koliko će se lijekova davati. Ono što je jasno je da veterinari ne bi trebali prepisivati i prodavati antibiotike loose of label je nešto što bi se trebalo izbjegavati. Što se tiče pak prebacivanja e, na kasnije, ja mislim da što se tiče propisivanja antibiotika, mislim da se tu treba uvesti rok od tjedan dana. Što se tiče ponavljanja takvih recepata, moralo bi se pregledati e, i izbjeći anomalije prepisivanja serijskih recepata. Hvala lijepa. Ostalo nam je još 10 minuta do kraja sastanka. Imamo pet zastupnika koji su javili za riječ, a moramo onda imati, ostaviti malo vremena i komisiji da reagira. Dakle, minutu i pol po govorniku. Izvolite. vrlo brzo. Najprije želim čestitati kolegi Norbertu Lincu. Izvrsno je odradio taj posao. Njegov tekst, odnosno propis u potpuno je povezan s uredbom za veterinarskim ljekovima. i tu smo puno surađivali. Trebamo uskladiti e, stavljanje na tržište ovih e, ljekova. Sve to zapravo je povezano i ljudsko i životinsko zdravlje. Naravno, pitanje koje se najviše postavlja jest otpornost na antibiotike. To je velika pošast danas u javnom zdravstvu. A korištenje terapeutskih, profilaktičkih i metaprofilaktičkih aspekata E, su e, dobre definicije u njegovim amandmanima i ja ću koristiti istu terminologiju u mom izvješću. U potpunosti želim podržati prijedlog što ću ga uklopiti a u moje izvješće to je ono koje se odnosi na korištenje antibiotika u veterinarskoj dakle, u veterina situacijama od, kod veterinara. I mislim da se moramo uskladiti. Jako moramo paziti hoće li se prodavati, odnosno gdje će se prodavati antibiotici kako bismo izbjegli da se oni mogu prodavati kod veterinara. Dakle, htjela sam jednostavno naglasiti da je važno da mi zapravo razmišljamo na isti način i konstatiram da je to zaista tako. Gospođa Gutelan. Hvala. Hvala Hvala lijepa. Svake godine 25 tisuća ljudi u Europskoj uniji umire zbog toga što je došlo do otpornosti na antibiotike. Zapravo mi danas o ovome razgovaramo. Radi se o tome na koji način se možemo boriti protiv rezistentnosti na antibiotike. Alternative postoje. Prije svega mislim da lijekovi nisu jedini aspekt ovdje. Moramo poboljšati zdravlje životinja. I tu se onda vidi da je puno manje potrebno koristiti hranu koja sadrži lijekove. U stajama ima previše svinja da one nisu tako mnogobrojne u staji, manje bi se razboljevale. Prema tome, pitanja zdravlja i a, lijekova su povezani. Gospođo Šarija Perit, hvala. Prošlog tjedna u Nizozemskoj smo na jednom sastanku čuli da dakle je e, smanjenje sa 70% u Nizozemskoj već moguće, ali životinje moraju i dalje ostati dobra zdravlja, prema tome moramo uspostaviti raznotežu. Kako bi ljudi bili zdravi, trebaju i životinje biti zdrave a moramo imati i dovoljno hrane. Prema tome, nužno je naći ravnotežu. Što se tiče uzgoja peradi, e, moramo sada promijeniti ovu sadašnju situaciju, ali moramo imati i e, odnosnu ekonomsku ravnotežu. Slažem se s gospodinom Nikolsonom e, i moram reći da smo mi zaista tu oni koji imaju značajnu odgovornost u našim rukama. Koksidioza je nešto što moramo spomenuti, a drugo pitanje jest jeste li vi analizirali koji su pozitivni negativni elementi za ta liječenja. Hvala. Hvala lijepa. Ja bih htjela zahvaliti e, izvjestitelju na njegovom izvještaju. Važno je da ovaj propis bude konsolidiran i da sve države članice provode jednaki tretman. E, također mi je jasno e, nisu mi jasne definicije medij, odnosno lijekova, odnosno hrane s dodanim lijekovima, mislim da nam zato treba jedan popis kako bismo objasnili na što se točno misle. Naravno da svi želimo smanjiti otpornost na antibiotike, to je želje, žele i poljoprivrednici i to bi svakako bio, bilo poboljšanje i u zdravlju životinja. E, također smatram da ova uredba sadrži neke moguće štetne elemente. Mislim da moramo držati te stvari na oku. Mora li poljoprivrednik doista imati certifikat kako bi, odnosno neku potvrdu kako bi mogao miješati sastojke? Tko će to zapravo provjeravati u državama članicama? Iz e, mojeg vlastitog kraja znam da mi u cijeloj Bavarskoj imamo samo devet inspektora koji e, provode inspekciju hrane za životinje. Ako će svatko morati imati neku dozvolu, onda ćemo imati veliki problem kod provedbe ovoga. Hvala. Ja bih htjela čestitati izvjestitelju kao i komisiji. Mislim da je ovo dobar napredak. Kao što ste već rekli, ovo ima svakako veze s e, uredbom o veterinarskim ljekovima i tu moramo biti dosljedni. S druge strane, ne želimo pak zalaziti u područje druge uredbe. Amandman broj 3 kaže kako ne bismo smjeli dozvoliti profilaktičko korištenje, a u uredbi koja će se možda mijenjati, dakle uredbi o veterinarskim ljekovima ne piše ništa o tim lijekovima. Moramo također e, biti sigurni da se ovo može koristiti i u profilaktičke svrhe ukoliko to veterinar preporuči. Zatim imamo amandman broj 5, e, područje primjene. Mislim da bi bilo jasnije da se držimo prijedloga komisije, a što se pak tiče upotrebe antimikrovika u profilaktičke svrhe, 8, 9, 10 i 11, sad o tim amandmanima govorim, mislim da bi se oni zapravo bolje uklopili onu drugu uredbu, ali ako su e, u skladu s ovime, onda to neće biti problem. Što se tiče vremena primjene, mislim da bi o tome treba odlučivati veterinar. I na kraju moramo također razjasniti što je to rutinska profilaktička upotreba. Na primjer, ne možete nešto zabraniti zato što je potrebno. Na primjer, kod goveda. Dakle, ovisi o onome što stoji u receptu. A sada dajem e, riječ gospođu Pungelini iz komisije da odgovori. Hvala puno i iznad svega zahvaljujem se izvjestitelju ovog odbora na dokumentu što ste nam ga predložili. Da, zaista nas jako zanima to izvješće i moram reći da smo zadovoljni radi ovih početnih reakcija. Moram reći da su one u skladu s našim pristupom, s pristupom što smo ga htjeli slijediti kada smo pisali ovaj dokument. Što znači da smo mi htjeli regulirati korištenje e, životinske hrane s lijekovima. I to je zapravo jedan instrument kontrole otpornosti antimakrotika. Eh, I eh, moram reći još da s obzirom na činjenicu i u skladu s onim što sam rekla kada smo razgovarali na temu poljoprivrede da zdravlje životinja i kako utječe na zdravlje ljudi. Dakle, među ciljevima bi trebalo biti da ovo postane jedan vrijedan instrument. Ne smijemo naravno zaboraviti niti ekonomske aspekte koje zapravo jesu potka svih naših uzgoja životinja i to naravno treba uzeti u obzir. Hvala vam puno na svemu što ste rekli. Vrlo smo otvoreni za vaše sugestije. Htjela bih se načas osvrnuti na pitanja koje ste postavili. Ponavljam, nemamo problema da se korištenje proširi proširi korištenje dakle životinske hrane s lijekovima to e, bismo htjeli dakle proširiti i na one koji proizvode hranu za ljude ali i za hranu za, e, za kućne ljubimce mislimo da i tu moramo uzeti u obzir dobrobit tih životinja. Osim svega, sve više i više kućni ljubimci žive jako uz nas ljude, prema tome čini nam se da bi proširenje područja primjene e, bilo dobro. To ne možemo isključiti. Vidim e, među vama zanimanje za definicije slažemo se da se te definicije moraju pojasniti. Neki među vama rekli su da bi možda bilo bolje da se to pojasni u drugom, u onom drugoj uredbi. Ja ovdje govorim e, dakle na o ovom e, uredbi o kojoj danas govorimo, kako je uredbi o veterinarskim lijekovima te dvije stvari e, povezati, da, one su nužno povezane i kad vaš pristup da se o tome više govori u uredbi o veterinarskim lijekovima je nešto čemu se ne protivimo. povijesno gledano, stvarno možemo govoriti o povijesti jer se radi o direktivi koja već ima 30 godina. Dakle, postoje čitav niz proizvoda koji su izrijekom bili odobreni kao oni koji su se mogli koristiti u životinskoj hrani. Mi apsolutno želimo da se tako nastavi i u budućnosti. Zašto? Zato što ne bismo htjeli da proizvodi koji bi se trebali koristiti u pitkoj vodi ili koji bi se raspršili na površinu e, mjesta gdje se hrane e, životinje. E, Prostite, morate nastaviti na engleskom jeziku zato što prevoditelji sada prestaju raditi.